die sitzung ist eröffnet. guten morgen liebe kolleginnen und kollegen! kolegice i kolege Jedna jedno pitanje vezano uz e, pravilnik. danas u podne e, filip urbanski će govoriti ovdje u plenarnoj Htjeli bismo reći da to odbijamo. Ovaj parlament bi trebao predstavljati europsku demokraciju i trebao bi biti protiv e, onih vladara koje nisu odabrani glasanjem. Tako da molim ovaj dom da promijeni ovu odluku predsjednika parlamenta da ne dozvoljavamo e, vladaru neke države koji nije legitimno izabran da se obraća u ovom domu. Hvala vam lijepa. Gospođo kolegice, ne mogu vam tu iskazati nikakvu simpatiju u tom pogledu, već smo imali i druge goste u tom smislu. Sada ćemo imati potpredsjednika komisije i zamjenik visoke predstavnice Unije e, koji će govoriti o smrtonosnom napadu na bolnicu u kojoj su radili liječnici bez granica u Kunduzu, Afganistanu. Htio bih reći da tu nećemo imati spontano javljanje za riječi i plavih e, kartica. Počinjemo sa jednom izjavu za potpredsjednicu komisije, odnosno u ime potpredsjednice komisije